So, good morning, ladies and gentlemen. It is six minutes past nine. Dame i gospodo, šest minuta je prošlo devet sati. Započeo bih s našim sastankom. Imamo 75 minuta za glasanje tijekom jutra. Sada dolazimo do točke broj 11, preporuka vijeću Komisije Europskoj službi za vanjsko djelovanje o istočnom partnerstvu oču sastanka na vrhu u studenom 2017. I juče popodne smo po drugi put razmatrali. Da li žele su izvjestitelji nešto reći? Onda možemo direktno preći na glasanje. Amandman 51. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis broj 6. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, usvojeno. Broj 9 za, protiv, e, suzdržani je usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani usvojeno. Sada dolazimo do amandmana broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 83, 84. Za? Protiv? Suzdržanim? Odbijeno. 85. Za? Protiv? Suzdržani? odbijeno odbijeno. 87. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 86. Za? Protiv? Suzdržani? To je usvojeno. 88 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 13, kompromis 13 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 17 za, protiv, suzdržana, usvojeno. 18 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, ne ispričavam se, gospodin Šulc, 129 za, protiv, suzdržani. Idemo ovo provjeriti. 129. Glasamo. Otvoreno. Odbijeno. Kompromis 20 za, protiv, su suzdržano, usvojeno. 21 za, protiv, su uzdržani, usvojeno. 22, ne ispričavam se, da. 148 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 150 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 164 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 kompromis za protiv suzdržani usvojeno. 189 gospodin Bogezio za protiv suzdržani odbijeno. 190 za protiv suzdržani usvojeno. Provjera, dobro, 190, provjeravamo, gospodin Anžel. Otvaramo glasanje. Closed. It's been carried. Svojeno. 192. Gospodin Schaffhauser za, protiv, suzdržane, odbijeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, svojeno. 195 za, protiv, suzdržani. Ovo ćemo isto provjeriti. 195. Otvaramo glasanje. Ovo je odbijeno. 26 e, je usvojen. Kompromis 27 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 28 za protiv suzdržano usvojeno. Kompromis 29 za protiv suzdržano usvojeno. Kompromis 30 za protiv suzdržani usvojeno. 222 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 vezano uz uvodne izjave. Tko je za, protiv, suzdržanom, usvojeno. Amandman broj 5 za, protiv suzdržani odbijeno. Broj 6 za, protiv suzdržani odbijeno. Broj 7 za, protiv suzdržani odbijeno. Broj 8 za, protiv suzdržani odbijeno. Broj 9 za, protiv suzdržani usvojeno. Broj 10 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26. Hams Mezerić za, protiv, suzdržano, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 40 Nikolaj za, protiv suzdržani odbijeno. 41 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 49 gospođa Fotiga za, protiv suzdržani odbijeno i e, amandman 50 za protiv suzdržani odbijeno. Sad idemo na elektronsko glasanje i otvaramo vezano uz nacrt izvješća. Izvolite. 47 kolega je prisutno, zatvaramo glasanje. Dakle, 40 da i 6 ne. Čestitam. Dakle, čestitam su izvjestiteljima, odlična priprema ovog vrlo složenog glasanja. Sada dolazimo do sljedeće točke, to je točka broj 12, sklapanje sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Novog Zelanda s druge strane. Izvjestitelj je Charles Tenok. Želite li nešto reći, Charles? Predlažem da dakle, glasamo blok vezano uz šonci sole e, amandmane protiv. I onda ćemo biti puno brži. Let's start vote, then see how it goes. Započeti pa ćemo vidjeti kako ide. Ako odbor to prihvati, možemo glasati dakle, s mojom preporukom protiv njih i onda uzeti druge. Ja se slažem sa svim drugima, tako da bi sve to uistinu jako ubrzali ako to prihvatite. Mislim da drugi to ne bi prihvatili. Pa možete pitati, ma idemo glasati. Prvo, Elektronsko glasanje je otvoreno. Dakle, glasanje o davanju suglasnosti. Zatvoreno i usvojeno 41 naprem 3. Sada dolazimo do E, dakle nacrta izvješća vezano uz e, suradnju između Europske unije i Novog Zelanda 29 dakle usvojeno 30 Nikolaj za protiv e, suzdržano usvojeno 31 Šolc za protiv suzdržano sad ćemo ovaj provjeriti 31 otvaram glasanje Otvaramo glasanje odbijeno. 28, 20, e, Sole 32 odbijena, 33 za, protiv suzdržano, usvojeno, 34 za, protiv suzdržano, usvojeno, 35 za, protiv suzdržani. Opet ćemo provjeriti 35. Otvaram glasanje. Dvoje, kolega još nedostaje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 36 za, protiv suzdržani usvojeno. 37 za, protiv suzdržani usvojeno. 38 za, protiv suzdržani usvojeno. 39 za, protiv suzdržani usvojeno. 40 za, protiv suzdržani usvojeno. 41 za, protiv suzdržani usvojeno. 42 za, protiv suzdržani usvojeno 43 za, protiv suzdržani odbijeno 44 za, protiv suzdržani usvojeno. Onda 45, 46, 47 za, protiv suzdržani usvojeno. 48 za, protiv suzdržani usvojeno. Uvodnih izjava. Broj 2 za, protiv suzdržani usvojeno. Broj 3 za protiv suzdržani usvojeno. 4, 5, 6 za protiv suzdržani usvojeno. 7, 8, 9 za protiv suzdržani usvojeno. Broj 11 za protiv suzdržani usvojeno. Onda 13 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 1, 1. Protiv za suzdržano usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22, 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26, 24, ne glasamo o tome. Dakle, 25 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 28 za protiv suzdržano usvojeno i navodi odbijeno broj 1. Idemo elektronski glasati. The vote is closed. Zatvaramo glasanje. Usvojeno 46, prema 2. Čestitamo izvjestitelje. 46 E, za, dva protiv, sedam suzdržanih. Idemo dalje. Idemo do točke broj 14. Dakle, sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Republike Kazahstana s druge strane. E, izvjestiteljica, gospođa Jakonsari, želite li nešto reći? Ne. Onda možemo odmah direktno preći na glasanje. Prvo glasamo. Upravo mi je rečeno da ćemo započeti sa nacrtom izvješća koji sadrži dakle prijedlog vezano uz nezakonodavnu e, rezoluciju vezano dakle uz e, ovu suradnju između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane Republike Kazahstana s druge strane. Evo, započet ćemo s kompromisom dva. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje na amandman 17. Gospodin Kava za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 25, gospodin Kastaldo za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 54 gospodin Kukan za protiv suzdržani usvojeno. Odločen amandman. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 12 za protiv suzdržani usvojeno. Idemo sada na amandman broj 60. Gospodin Šolt za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61. Kukan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 16 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 17 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 18 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 11 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 20 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 21 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Amandman 97, gospođa Gomez, za, protiv, suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. 97, e, otvaramo glasanje. One Otvaram glasanje i ovo je usvojeno. Kompromis 22 za, protiv suzdržano usvojeno. 104 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 122, gospođa Andrija Kine za, protiv, suzdržane, odbijeno. Komprom... Ne, ispričavam se. Kompromis 26 za, protiv suzdržani, usvojeno. 126 gospodin Šolc za, protiv suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. 126, otvaram glasanje. Vote Oh, Zatvaram glasanje, ovo je jasno usvojeno. 127 za, protiv suzdržani usvojeno. 129 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 27 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 28 za, protiv suzdržani usvojeno. 135 za, protiv suzdržani. To je odbijeno. Kompromis 29 za, protiv suzdržani. Usvojeno. 141. 141. Gospodin Šolc za, protiv suzdržani. Odbijeno. Kompromis 30 za, protiv suzdržani. Usvojeno. Sad dolazimo do INTA, broj 5. Tko je za? protiv suzdržani usvojeno 6 za, protiv suzdržani usvojeno 7 za, protiv suzdržani usvojeno 8 za, protiv suzdržani usvojeno 10 za, protiv suzdržani usvojeno 147 za, protiv suzdržani odbijeno. I uvodne izjave. Provjera. Dobro, provjeravamo 147. Zatvaramo glasanje. Odbijeno. Kompromis 1. Za protiv suzdržani usvojeno. Broj 5 za protiv suzdržani usvojeno. Broj 6 za protiv suzdržani usvojeno. 7 za protiv suzdržani usvojeno. 8 za protiv suzdržani odvojeno. Broj 9 za protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo do navoda. Ne, tu nemamo glasanje. Onda imamo elektroničko glasanje e, na nacrt ovog izvješća. Izvolite, možete glasati. Otvaramo glasanje. I ovo je usvojeno sa 47 glasova za. Time dolazimo do točke broj 15, sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Republike Kazahstana s druge strane. Pretpostavljam da izvjestiteljica ništa ne želi reći, pa možemo odmah preći na glasanje. To je jedno glasanje, dakle otvaram glasanje vezano uz usvajanje nacrta izvješća. Tri, troj kolega nedostaje, dvoje. Dvoje kolega nije glasalo. Zatvaram glasanje. I ovo je usvojeno s 46 glasa za i 6 protiv. Kolege, u uistinu smo bili vrlo, vrlo brzi. Sljedeća točka. Trebali smo započeti s njom u 10.15. Što ćemo sad učiniti? Idemo napraviti stanku za kao 45 minuta. Izvolite. kakva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

pa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

So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item number 16 Dolazimo na agenda. Točku broj 16. Tu je gospodin povjerenik Krembül, dakle glavni povjerenik UNRWA, dakle Agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Pozivamo također svake godine kolege iz odbora za proračune i odbora za razvoj da nas se pridruže na ovakvoj sesiji. Kao što znate, riječ je o agenciji UN-a koja je osnovana 1949. Ona pruža pomoć i zaštitu 5 milijuna palestinskih izbjeglica dakle, koji se nalaze u Libanonu, Siriji, na zapadnoj obali, pojasu Gaze, istočnom Jeruzalemu. Pružaju usluge koje slično onima koje pružaju i vlade, imaju 30 tisuća djelatnika. Toga su mnogi izbjeglice iz Palestine, oni se bave obrazovanjem, zdravstvom, dakle, socijalnim uslugama, razvojem infrastrukture i poboljšanjem uvjeta u izbjegličkim kampovima. Europska unija i ova agencija imaju jako dugo partnerstvo, ono datira iz 1971. Zajedno promoviramo stabilnost i razvoj na Bliskom istoku. Agencija je jedna od ključnih komponenti naše potpore u razvoju sigurnosti, stabilnosti i mira na Bliskom istoku. To je jedan od razloga zbog kojeg smo mi najveći multilateralni donor. To naglašavamo. Imamo izložbu koju će organizirati odbor DEVE i ova agencija koja će se održati, dakle koja se održava od jučer pa do 13. listopada i bavi se dakle pomoću i pomoći i pozitivnim utjecajem obrazovanja na živote palestinskih izbjeglica. Imate tu velik broj fotografija i video priloga. Na izložbi te vas pozivam da je posjetite na mezaninu Jehudi Menuhin, dakle na drugom katu zgrade parlamenta PHS. To je to što se tiče uvoda. Dajem riječ povjereniku Krembulu, 15 minuta, dakle. Onda ćemo razmijeniti mišljenja još jednom. Dobrodošli u odbor za vanjske poslove. Hvala vam. Velika mi je čast ponovno vas posjetiti ovdje u odboru za vanjske poslove, uvaženi zastupnici, name i gospodo. Hvala vam na ovoj prilici i hvala vam na snažnoj, velikodušnoj i stalnoj potpori od strane Europske unije i evo od strane Europskog parlamenta, dakle stalno podupirete našu agenciju u svom radu, njenim naporima i mobilizirate stvari radi potrebne pomoći kada je riječ o životu palestinskih izbjeglica. Kao što znate, danas ih je 5,3 milijuna, podijeljeno dakle između Sirije, Libanona, Istočnog Jeruzalema, pojasa Gaze. Mi izravno odgovaramo za te ljude, pružamo usluge koje ste naveli u svom izlaganju. Važno je da dolazi do te pomoći u smislu političkog angažmana i to još od 1971. Mi smo doista vrlo zahvalni na odgovornosti koju je Europska unija pokazala u odnosu na agenciju. Također ću se pozabaviti ovime u nastavku svoga govora. Imamo jako snažan i redovit doprinos koji dolazi od strane Europske komisije. Godine je to i dalje pojačano. Odlukom kojim je priopćio povjerenik Han da će se dakle povećati iznos pomoći, dakle iznad 82 milijuna koje se isplaćuju godišnje. Također potpisali smo zajedničku izjavu. Jako smo zahvalni jer je riječ o višegodišnjem planu pomoći EU-a. Radimo u teškim uvjetima i sada bih vam rekao nekoliko riječi o tome nosimo se i sa raznim izazovima, ali za početak bih započeo sa dobrim vijestima. Točno prije tjedan dana cijeli kabinet ministre Hamdale, dakle, palestinski premijer, posjetio prvi put pojas Gaze. Evo, to je posjet, takav posjet se nije dogodio već više od deset godina, dakle da cijeli kabinet posjeti to područje. Dakle, riječ je o svojom pomirenju svih palestinskih strana. Također, e, palestinska vlada je prepoznala potrebu dakle, da preuzme odgovornost za cijeli pojas Gaze, da dođe dakle, do pomirenja. Tu su ministri preuzeli odgovornost za to područje. To je bila prilika da se porazgovara o sigurnosnim pitanjima. Govorim to ne zato što smo mi dionik u ovoj političkoj dimenziji, već zato što se svakog dana suočavamo sa nerješenim, sa posljedicama neriješenih političkih pitanja u tom dijelu svijeta. Dakle, dijalog i pomirenje među palestincima je tu ključni element koji ako bude uspješan može značiti poboljšanje e, uvjeta života za ljude koji žive u pojasu Gaze. To je nešto što moramo poduprijeti. Ja sam u isto to vrijeme putovao u pojas Gaze. Htio sam uvjeriti, dakle, e, premijera Hamdalu, da će UNRWA biti spremna, da će dati e, potporu vezanu uz rješavanje humanitarnih pitanja i vezano uz uvjete života dakle, u tom području. To je također i moja prva poruka vama. Došlo je vrijeme kada se mora dakle, ponovo stvoriti ovaj politički horizont za tu regiju. Palestinci, odnosno palestinske izbjeglice, dakle, svi oni rođeni, dakle, pa mlađi mlađe od 24 godine, rođeni su nakon sporazuma iz Osla. Rečeno im je da ukoliko prihvate umjerenost, da će doći do razvoja političkih procesa, da će se pronaći rješenje. Ali to rješenje se još nije pronašlo. Dakle, to se nije pretočilo u konkretne promjene na terenu. Imamo tu probleme vezane uz postojeću blokadu. To definira sve ostale parametre s kojima se mora nositi zajednica. I zato je potrebno da se iznova stvori ovaj politički horizont, ali i osobni horizont. Dakle, za mlade, mlade palestinske izbjeglice, uzmimo situaciju u pojasu Gaze. Imamo 270 tisuća studenata, imamo 260 škola koje se nalaze u pojasu Gaze. Oni pohađaju i naše škole, oni sudjeluju u devetgodišnjem obrazovnom sustavu. Velik broj njih nikad u životu nije napustio pojas gaze. Pokušajte zamisliti što to znači na osobnoj razini. 65% njih nikad neće pronaći radno mjesto jer na lokalno gospodarstvo utječu sukobi i blokada, jednostavno nema uvjeta za to. To nije nešto što se može dovesti u vezu sa dostojanstvom, sa sigurnosnom, situacijom u e, regiji. To je nešto čime se politika mora pozabaviti. U tom smislu pojas Gaza je zanemaren u trenutnoj krizi. Sada nemamo akutnu fazu sukoba, dakle, nema svakodnevnih borbi e, pucnjave, dakle ne, nije situacija onakva kakva je u Libiji, Siriji ili čak Mijanmaru, dakle tamo je sada uperena pažnja. A ne smijemo zanemariti pojas Gaze, ona je tempirana bomba i moramo se pozabaviti posljedice po tamošnje, pozabaviti posljedicama po tamošnje živote. Imamo više od 50% djece u Gazi i 30% odrasli koji imaju posttraumatski stresni poremećaj, dakle, životni uvjeti su jako loši. Na zapadnoj obali 50 godina je prošlo od sukoba iz 67. Dakle, 50 godina početka okupacije. Kakav morate razmisliti o tome i sa nekakve osobne perspektive. Ja sam se rodio kada je počela okupacija, da sam se rodio u Hebronu ili istočnom Jeruzalemu, proživio bih čitav život u takvom kontekstu, dakle u kontekstu okupacije. Vrlo važno je razmišljati u ovom kontekstu. Ovo ne, ne želim reći da postoji samo jedna dimenzija u ovom konfliktu između Izraela i Palestine, ali okupacija je utječe na nepostojanje slobode kretanja, na rušenja, na e, izolaciju dakle cijele zajednice. Potom je tu situacija sa palestinskim izbjeglicama u Siriji, njih je više od 500 tisuća bilo tamo prije rata, njih 130 tisuća je onda pobjeglo iz te zemlje u Libanon, u Jordan, u Tursku, neki su stigli do Egipta 2015. Neki su se pridružili sirijskim izbjeglicama i stigli do Europe. Ali svejedno, dakle, tamo imamo još 440 tisuća raseljenih izbjeglica. Njima se događa i ono što i Sirijcima. Ja sam ih posjetio u Damasku, Alepu, Homsu ove godine. Oni su dakle i po drugi put prežive, oni su već druga generacija ljudi koji gube radno mjesto, koji se moraju seliti. Drugi put u ovu zajednicu pogađa ovakva trauma i oni se moraju s tim suočavati. Dakle, oni su jako e, osjetljivi i oni su jako zabrinuti za svoju budućnost. I usred svega toga, naša agencija uz pomoć e, Evropske unije i drugih donatora i partnera uspjeva postići mnogo toga. Naglasio bih nekoliko točaka za koje smatram da su jako značajne. Dakle, naša glavna aktivnost e, jest obrazovanje. Kao što ste spomenuli, gospodine predsjedniče, mi nudimo usluge nalik onim državnima, dakle, za ovu zajednicu koja nema vlastitu državu, još nije pronađeno političko rješenje. Stoga smo mi dio dakle, tamošnjeg političkog krajolika. Imamo 700 škola kojima upravljamo u Siriji, Libanonu, dakle i ostalim mjestima. Imamo dakle pola milijuna studenata. To je značajan napor. Imamo desetke tisuća učitelja koje direktno zapošljavamo. Uglavnom je riječ o palestinskim izbjeglicama, dakle, koji rade za našu agenciju ni opružujem. Pružamo dakle mogućnosti pojedincima da transformiraju svoj život. Ja sam baš nedavno otišao na poseban sastanak dakle sa glavnom skupštinom u UN-u. Imam, poveo sam sa sobom Karima, dakle to je naš učenik iz Gaze. Predsjednik Središnjeg studentskog parlamenta. I evo, rado bi bio i vas upoznao. Njega je odabralo 270 studenata u pojasu Gaze, on ima 13 godina i obratio se glavnoj skupštini UN-a i rekao da je obrazovanje ono što država na životu studente. Potom tu je drugi student koji je palestinski izbjeglica koji živi u Jordanu i on je također rekao članovima opće skupštine da on zna da su žrtve povijesne nepravde, da su izbjeglice, ali ne žele da ih svijet gleda samo kao to, žele da ih se ocijeni u skladu sa njihovim vještinama, motivacijom i odlučnošću. Oni su doista jako hrabri studenti, evo. To je se postiglo u našim školama zahvaljujući vaše potpori. Također, tu su veliki napori učitelja i brojnih obitelji koji se brinu da učenici ne odustaju od e, školovanja. Ja sam zato posjetio Alepo i tamo sam pozdravio naše osoblje. Oni su zadržali naše škole i klinike otvorenima tijekom cijelog razdoblja sukoba u Siriji. Mi smo nažalost izgubili 20 ljudi, 20 ih je nestalo. To je jako visoka cijena koju je platila naša humanitarna organizacija. Također uključeni smo u sektoru zdravstva, pružanju pomoći. Mi se suočavamo sa velikim izazovima. Sigurno ste upoznati sa većinom njih. Mi djelujemo u polariziranom kontekstu. Sve što radimo ili ne radimo, ili kažemo i ne kažemo, se analizira, promatra. Mi se suočavamo sa brojnim pitanjima. Mi ih uvijek pozdravljamo. Važno je nositi se s njima, odgovoriti na zabrinutosti. Mi smo neutralni u svom djelovanju, neutralni smo kao institucija, bavimo se sa onime s čim se moramo suočiti i izražavamo svoje mišljenje. Nosimo se i sa izazovima na sigurnosnom planu. To je vezano uz rad e, u Siriji. Također smo izgubili 11 ljudi 2014. u pojasu Gaze. Dakle, radimo u doista teškim uvjetima. Međutim, nosimo se i sa velikim izazovima kada je riječ o financijskoj situaciji ovdje iz godine u godinu, pokušamo spojiti kraj s krajem. Situacija je teška za izbjegličku zajednicu. 2015. smo gotovo trebali odgoditi početak školske godine. A to bi bila sjajna vijest za učenike diljem svijeta, jer bi raspust bio duži, ali za palestinske izbjeglice je to bio šok jednako i za zemlje koje su ih ugostile, dakle Jordan, Libanon. Oni su mislili da je to doista evo posljednji problem koji ih treba mučiti. Naše obrazovanje također doprinos regionalnoj stabilnosti. Mi želimo sačuvati mlade od radikalizacije i rasta ekstremizama u regiji. Mislimo da tu dajemo doista ozbiljan doprinos dakle prije nego što sam posjetio glavnu skupštinu, ima nedostajalo nam je, nedostaje nam je određeni iznos e, za četiri mjeseca dakle rada naših škola, klinika, pomoći, mikrofinanciranje i tako dalje. Uspjeli smo mobilizirati dodatni novac, to zahvaljujući i ovih 9,5 milijuna iz Europske unije. Također smo dobili dodatni novac iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, Švedske, SAD-a, nekih drugih. Doista smo to prihvatili sa zadovoljstvom, ali dalje nedostaje novca. Morat ćemo se obratiti drugim zemljama u Perzijskom zaljevu i drugdje kako bismo zatvorili financijsku konstrukciju. Jer velika razlika jesu li te škole otvorene ili zatvorene, rade li klinike ili ne. I to je važno za dostojanstvo i stabilnost. od iduće godine započet će konzultacije i rasprave o višegodišnjem financijskom planu i iz moje perspektive je važno da parlament nastavi podržavati našu agenciju, da odgovori na potrebe palestinskih izbjeglica, da to bude realistična pomoć, dakle da vi to uzmete u obzir u stvaranju svog višegodišnjeg proračuna. Mi bismo vam na tome bili jako zahvalni. Također s naše strane ozbiljno se bavimo troškovima koje moramo pokriti naš proračun i ove godine 80, bi bio ove godine 80 milijuna viši da se nismo pobrinuli za e, rezove i štednju. Imamo dakle rashode u iznosu od 715 milijuna, to su ali smo uspjeli i uštediti značajne cifre, to zahvaljujući vlastitim naporima i evo molimo od partnera da nas nastave podržavati. Za kraj bih rekao da doista e, želimo imati redovite kontakte sa zastupnicima, sa svim onima koji odluče posjetiti regiju, možete se susreti, sa e, našim osobljem, s našim učenicima, dakle sa članovima našeg studentskog parlamenta, to bi bila velika prilika za njih, što znači biti zastupnik, kako se uključiti u odnose, bilo je to doista sjajna prilika za njih i pozvao bih vas da nas posjetite. Također, UNRWA Dakle, nije samostalno e, dionik, mi imamo mandat, mi smo primili mandat 1949. od glavne skupštine UN-a, mi ga jako ozbiljno e, e, shvaćamo, ja izvješćujem opću skupštinu UN-a i nastavljamo s tim. U prosincu prošle godine naš je mandat produžen, on se produžava svake tri godine, na razdoblje od tri godine i dobili smo veliku potporu od 167 zemalja podržalo obnovu našeg mandata i računamo na vas, na Europsku uniju da nastavite sa ovom vašom snažnom potporom našem radu prepoznali ste naš mandat, našu ulogu, naše djelovanje i naše financijske potrebe i hvala vam na pažnju. i rado ću odgovoriti na pitanja zastupnika. Hvala vam na vaše izjave. Mislim da je bilo korisno čuti najnovije informacije o radu vaše organizacije. Imamo otprilike pola sata za razmjenu razmišljanja. Imam četvero kolega koji su se javili za riječ. Molim vas da najavite dizanjem ruke ako želite nešto reći. Pokušajmo biti kratki, dvije do tri minute. Prvi će biti zapučen gospodin Mihael Gala. Hvala najljepša na ovom pregledu. Mislim da politički gledajući se možete i dalje pouzdati na podršku ovog parlamenta. Evo tu sam. Dakle, to je istino nešto što je sigurno i oboljate. sjajan posao. Pogotovo mislim da je bitno da s vašim planovima za obrazovanje možete dosegnuti veliki broj učenika, dakle da one nemaju nekakav ideološki plan od strane Hamasa, već tako nešto. kada govorimo o jednoj mogućoj zajedničkoj palestinskoj vladi u Gazi, dakle da ona i tamo preuzme trebamo reći da ono što se do sada tamo prakticiralo u pogledu e, plana i programa učenja. Da li bi oni sada u tom dijelu mogli poruzeti nešto vezano uz vaš plan i program? Dakle, to je nešto na čemu bi trebalo aktivno poraditi. Da li ste uopće u e, stanju to ponuditi, dakle, u drugim područjima? Druga točka koja mi se čini važnom a tu moramo razgovarati i s Izraelcima, je da se poboljša sloboda kretanja e, ljudi jer vi ste upravo naveli taj visoki postotak ljudi koji nikada nisu uopće e, napustili gazu. Dakle, to je uistinu znatno ograničenje kretanja. Može li se tu nešto očekivati kada govorimo dakle o takvoj jednoj jedinstvenoj vladi ili se bojite da će bi Hamas mogao postati dio takve jedne vlade i da onda e, dakle iz s izraelske strane postoje određene bojazni da teroristička organizacija postane dijelom dakle te vlade pa da onda oni postanu još restriktivniji kada govorimo o zapadnoj obali i Gazi i kretanju. Hvala lijepa. Zahvaljujem Mihajlu Galu. Dakle mi ćemo sada prikupiti prvo javljanje. E, Gospodin Freund iz strane socijaldemokrata je sljedeći. Hvala lijepa. I kao e, član delegacije Europske unije i Palestine ne mogu vam se uopće dostatno zahvaliti na poslu koju vi, odnosno vaša organizacija, obavljate u pojasu Gaze. Ja sam si to sad tu zapisao na engleskom, pa ću sad pokušati to prevesti na njemački. Dakle, govorili ste o pomirenju reconciliation između dviju zaračenih strana i kao prvo već dosta dugo slušamo, sad izgleda da se to nalazi u jednom stadiju gdje bi uistinu moglo doći do određene primjene, ali sjećam se, je to možda bilo prije pola godina ili nešto duže, ne znam sad jeste to bili vi ili vaš prethodnik koji je rekao situacija u pojasu Gaze je tako napeta, nabijena, da bi idućih pa nekoliko mjeseci opet moglo doći do rata ili kako god da sad nazovemo te sukobe. E, po ovome što ste vi danas govorili, čini mi se situacija opet malo poboljšala. Pri čemu imamo i trećeg igrača u ovoj situaciji, a to je Izrael. Ne možemo govoriti o pojasu gaze uz e, sve pomirenje između tih dviju strana, jer tu postoji treća strana. Sad bih ja e, želio rado znati kakva je tu situacija. Dakle, vezano je uz vašu izjavu da bi se vi uistinu veselili kada bismo mi posjetili pojas gaze. vi znate da je do sada uvijek nismo tu uspjevali zbog Izraelaca koji nam nisu dozvolili da tu uđemo. I rado bih vam postavio još treće pitanje, odnosno iznio svoj komentar. Slučajno, evo, upravo sam u New York Timesu čitao članak o Bjelorusiji i u Minsku postoje 30 tisuća mladih ljudi koji rade na high techu, dakle aplikacije iz sve drugo. Pa se pitam, bili bilo moguće Dakle, kakav je sustav obrazovanja i izobrazbe u Gazi, da i tamo taj veliki broj mladih ljudi, a vi ste bolje upoznati sa brojkom o kojoj se to radi, dakle, e, u svakom slučaju, dakle, da ti mladi ljudi isto tu počinju djelovati u tom području. To bi bio veliki zadatak, mogućnost za budućnost. E, dakle, da upravo se tu radi o onim najpametnijima. Kad vidimo koliko je palestinaca u Americi, vidimo da su oni uistinu uspjeli. Dakle, da li bi bilo moguće da te ljude na taj način zaposlimo i pružimo im neke perspektive za budućnost? Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo kolegi Freundu. Sljedeći govornik je gospodin Nat za ALDE. Hablamos de Gaza y parece como si fuera un problema simplemente de gestión. Govorimo o Gazi kao da se radi samo o problemu upravljanja. Ne želim govoriti o politici jer smo pod dojmom onoga što radi vaša agencija. No moje pitanje sljedeće. U svjetlu situacije u kojoj Evropski parlament djeluje hipokritično pretvarajući se da radi u, rade kao filantropi i mi dozvoljavamo Izraelu da da ima gospodarske odnose sa Europom i to ozbiljne odnose. Time postajemo smiješni E, mi financiramo ono što se događa u Gazi, a to uništava Izrael istovremeno. E, dakle, vjerujem da Izraelci nas s pravom gledaju s prezirom. Pitanje Mislite li da postoji socijalna i gospodarska budućnost u getu koji je Gaza gdje je nemoguće živjeti ne samo u smislu e, okoliša, već e, doslovno zbog čega sve te tisuće palestinaca studiraju kad nemaju nikakvu budućnost. Praviti se da Gaza može e, postati Singapur srednjeg istoka, odnosno bliskog istoka je jednostavno pogrešna. To je zapravo kanta za smeće u koju Izrael baca sve izbjeglice od 47. godine. Ja bih bio jako sretan kad biste mi mogli reći da nisam u pravu, da to možemo pretvoriti u nekakvu vrstu e, singapurskog tehnološkog e, carstva. Pitanje e, ima li budućnosti za gazu u sadašnjim uvjetima? Možemo li, možemo li Mm, u nedogled zadržavati tu, taj status okupacije u kojoj Izrael ne usponjava uvjete četvrte ženevske konvencije. Ako oni to ne rade, mi to radimo, a oni nas vrijeđaju i mi ih ne sprečavamo u tome. Pomirba između Palestinaca i Hamasa koji je korumpiran e, što se tiče palestinaca e, i drugih e, ta pomirba, e, mislite li da će to zaista funkcionirati u društvu Gaze? Gaza nije samo Hamas i potpuno korumpirana palestinska vlada. Ili mislite da bismo trebali promijeniti kontekst okupacije koja već traje 50 godina? Hvala. najljepša hvala gospodine Nat, kolege. Imamo još pet govornika na listi, a onda ću zatvoriti taj popis. Gospodin Bastanarov, gospođa Rafa i gospođa Volina. I pozvaću tih četvero kolega koji su tražili riječ, a onda ćemo dati odgovore. Gospođa Zaharova ima riječ iz Alda. Hvala gospodine predsjedatelju. Nastavno na ono što je gospodin Nad rekao, ja sam imala priliku otići u gazu i zapravo radi se o zatvoru u 21. stoljeću, ogromnom zatvoru. Puno ljudi umire, puno sad tamo umire. Želim vas pitati, povjerenče, odnosno želim reći prije toga. Ovo je značajna zadaća koju ste preuzeli i koju obavljate. I da kako imate iskustvo sa time kako žive palestinci, izbjeglice, kako pokušavaju preživjeti u tom području. Moj klub GUE prepoznaje to što radite i pokušali smo uvijek vas podržati i podebljati vaš proračun e, za pomoć ljudima u tom području Sada imamo 140 milijuna eura koje smo e, alocirali za palestince, ali ono što vi radite e, sa palestincima, on, e, vaš rad je ugrožen zbog smanjenja financiranja. Znam da ste morali otpustiti osoblje. Vrlo je teško vidjeti kako će se kuće izgraditi za palestince Imamo vrlo tragični ishod ovih događaja i onoga što se događa i već smo zapravo vidjeli da se šire i izraelska naselja u tome području. Ono što moramo e, napraviti je da se pobrinemo da se nešto napravi za palestinske izbjeglice i da im se omogući da se vrate u zemlju porijekla ali arapske države u toj regiji također moraju nešto napraviti u svezi sa e, smještajem palestinskih izbjeglica koji tamo dolaze u sve većem broju. Kakve inicijative ste poduzeli kako biste zatražili kompenzaciju i ponovnu izgradnju kuća koje su uništene? a u svjetlu rezanja vašeg proračuna što mislite da se može učiniti u smislu toga da i arapske države e, se uključe u financiranje. Hvala gospodine Bostanaro, dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Oprostite što sam zakasnio na sastanak e, zbog lječničkog pregleda. Ja bih zapravo želio ponoviti i izraziti našu zahvalnost na ogromnim naporima koje činite e, cijelo vrijeme i nadamo se da će uz političku podršku parlamenta ovaj rad e, se nastaviti da će biti financiran, da će imati financiranje. Jedinstveno je to što vi radite u tom području. Ne samo da se e, hvatate u, u koštac s problemima palestinskih izbjeglica, to je fantastično e, i vi zaslužujete našu zahvalnost i našu potpunu podršku. Što se tiče problema pomirenja i e, vlade nacionalnog konsensusa, kako vi procjenjujete šanse da se to dogodi jednog dana? Nadamo se da će se to dogoditi e, ubrzo. Imali smo jako puno obećanja u prošlosti, a ovo je sada prvi puta da su se dogodili mali pomaci, mali uspjesi, a osim toga iz Egipta dolaze inicijative i ne samo od njih. Kakve su šanse za to? Drugo, kakva uloga e, treba, kakvu ulogu treba odigrati Europski parlament i Evropska unija kako bi se pobrinuli da vlada nacionalnog jedinstva zaista e, vlada i gazom, jer u tom trenutku E, pojas e, Gaze bi trebao promijeniti svoju sudbinu i mm, vidjeti neko poboljšanje. Još jednom, vi zaslužujete naš, e, svesr, našu svesrdnu podršku. Sramotno je da ljudi koji rade u ovome dobu da zapravo razmišljaju o tome da se prestane financirati vaša agencija. nije uopće dostojno da oni budu u ovom e, domu kad se o tome razgovara jer se radi o hrabrim lavovima. Vi ste hrabri lavovi i, zaista je sramotno da se razgovara o tome da se prestane financirati vaše aktivnosti. To je neka druga priča. Da, zaista sam impresioniran vašim entuzijazmom i, koji pokazuje to svom radu. Hvala. Gospodine Bastinaro. Jedan od kolega koji je započeo ovu inicijativu je e, napustila e, Europski parlament i sada je članicom Njemačkog Bundestaga. Imam i dalje e, ljude koji su zatražili za riječ. E, zatvorio sam popis, ali ne mogu više prihvatiti e, e, govornika. Gospodine Jurek, imate dvije riječi, vas ću još prihvatiti na popis govornika. Da, bit ću vrlo brzi kratak. Dodatno pitanje na ono što je upravo rekao gospodin Bostinaro. Želio bih vas upitati gospodin o, za vaše mišljenje o potencijalnoj vladi nacionalnog jedinstva. E, može li ta vlada zajedno Hamasu biti e, konstruktivan e, protagonist u procesu postizanja mira? Gospodin Weigl za Alde. Ja sam se, ja sam stigao, prostite što sam došao kasno, ali sam došao upravo u trenutku kada Gospodin Havjanard je govorio i kako bih uštedio na vremenu, ja bih eh, vam eh, želio reći da podržavamo svaku njegovu riječ, dragi kolega. On jako puno zna, on zna više od mene u svakom slučaju. Ja sam nekoliko puta bio u toj regiji o kojoj govorimo. Ja sam bio i u Gazi, pokušao sam doći u Gazu nekoliko puta, nisam uspio, ni, nisu mi dozvolili, kao što to nije dozvoljeno mnogim izaslanstvima Europskog parlamenta. Pristup Gaza eh, je, mi je bio zabranjen i to je napravljeno arogantno. U zadnji trenutak nam je rečeno da ne možemo ući i vidjeti činjenice na terenu. želje Želio bih e, izraziti svoje najiskrenije e, udivljenje onome što vi radite u toj regiji. Ja sam među onima koji podržavaju e, povećanje financiranja vašeg rada Želio bih naglasiti da ova velika humanitarna akcija, odnosno aktivnost, ono što vi radite, ne može biti i izvađen iz općenitog političkog konteksta. Moramo jednom i za uvijek mm, iznaći eh, miroljubivo rješenje između Izraelaca i Palestinaca moramo to ostvariti. To je ono o čemu se radi. U tome je problem. Bliski istok ne može živjeti sa tim gorućim problemom koji se nastavlja. Ja mislim da sve inicijative, uključujući i arapske inicijative koje su se u ovom trenutku gotovo zaboravile temelje na obostranom priznavanju Izraela i Palestine. Oni moraju jedne druge priznati i to je jedini način da postignemo mir. Ovdje ću se zaustaviti, naravno e, imate sve moje komplimente i molim vas nastavite sa svojim radom i imat ćete našu punu podršku e, u ovome domu. Hvala. Hvala i konačno gospođica Valina Zagoje. Hvala gospodine predsjedatelju. E, imam jako e, specifično pitanje. Već smo čuli sa kad e, delegacija Europskog parlamenta pokuša ući u Palestinu kako bi vidjela kakve projekte financira Europska unija, ali također sam spominjem da parlament ne e, stvara pritisak vlade da nas pusti u gazu. Nikad ne protestiramo i nikad ne dobijemo podršku radi toga. Ja sam svjesna toga da E, e, postoji još jedan problem od početka borbe protiv terorizma i, vi s pravom kažete da oni koji su rođeni za vrijeme okupacije ne vide kako se njihov problem može miroljubivo riješiti. Čini se da to dovodi do svećeg terorizma u budućnosti, a to će biti izgovor Izraelu da zbriše e, gazu sa lica zemlje. Govorite o suradnji sa arapskim državama da li Saudijska Arabija surađuje s vama, imate li kakve brojke? Ja imam jedno pitanje kolege. E, gospodine Krebel, e, u prošlosti vašu organizaciju su optuživali za nedostatak inicijative u smislu borbe protiv terorizma, da ne sprečava Hamas i njihove učitelje da e, potiču terorizam i također e, je e, sistematsko odbacivala te optužbe ali s druge strane vi pokušavate biti neutralni, vi i vaše osoblje. Imate 15 minuta za odgovore na sva pitanja, jer očekujemo eh, eh, ministra vanjskih posla eh, Makedonije koji će nam se pridružiti uskoro. Hvala dame gospode, hvala vam na komentarima i pitanjima i naročito na, dakako na vašim riječima i porukama hvale i prepoznavanja naših napora. To nam jako jako puno znači kad e, radite o ovom polariziranom kontekstu znači nam riječi pohvala i potpore i ja vam na tome zahvaljujem. Gospodin Gala, imali ste, rekli ste pitanje, postavili ste pitanje o o tome kako dolazak palestinske vlade i vlasti u Gazi može imati utjecaj na materijale koje koristimo i kako koristimo udžbenike. U ovome trenutku vam mogu reći od e, sporazuma u Oslu mi koristimo uđbenike e, zemlje domaćina u školama, znači ono što proizvode palestinske vlasti i zašto to koristimo je da olakšamo tranziciju naših džaka nakon 9 ili 10 godina obrazovanja u visoke škole i nacionalne institucije. To bi bila ta referenca. No, ti udžbenici e, su ono što nam daje domaćin, ali imamo i revidiramo kurikulum svake godine kada dobivamo nove udžbenike, mi ih e, iščitamo i analiziramo i pokušavamo se biti sigurni da po svim pitanjima u svezi sa nasiljem ili rodnim pitanjima ono što poučavamo u školama je kompatibilno sa vrijednostima Ujedinjenih naroda. ti, dakle, ne odričemo time palestincima pravo da uče u svojoj kulturi i povijesti, ali želimo biti sigurni sigurni da materijali koje koristimo budu konzistentni sa onime što e, odobravaju dinjene narode. To ćemo nastaviti. Dakle, ono što podučavamo na, e, danas na, u pojasu Gaza je u skladu sa e, komplementarnim materijalima koje razvijemo kad je to potrebno. Što se tiče slobode kretanja, pitanje je možemo li nešto očekivati u tom smislu? Moramo mobilizirati se oko slobode kretanja zbog različitih razloga. E, recimo sa studentima po prvi put ove godine smo uspjeli dovesti stotinu naših studenata iz Gaze da posjete e, ljetni kamp e, na zapadnoj obali Hebron, Dženin, Hamala i to je bio zaista prosvjetljuće iskustvo jer mnogi od njih nisu nikad napustili Gazu, a studenti sa zapadne obale su e, posjetili gazu. To je vrlo važno za povezivanje i osjećaj zajedništva među studentima. Ali daću vam još jednu indikaciju od toga kako e, nedostatak slobode kretanja ima utjecaja na ljude unutar gaze. Prije nekoliko tjedana, prije mjesec dana ja sam bio u Gazi i sreo sam četiri e, pacijenata koji boluju od raka, a tisuće ih je u Gazi. Tih četvoro Tri od njih nikad nisu dobili dozvolu da napuste gazu kako bi e, se liječili, iako su imali e, dogovorene tretmane u Izraelu. Jedan od njih, četvrti od njih, je primljen u izraelsku bolnicu i, i podvrgnut je prvom dijelu tretmana, vratio se u gazu i više nije dobio dozvolu da napusti gazu, prema tome neće moći da dovršiti svoj, e, svoje liječenje u toj bolnici u Izraelu. To su problemi oni koji više nema nikakve veze sa time je li su E, da li se neko preklanja izraelskim stajalištem ili palestinskim stajalištem. Radi se o e, problemu e, nemogućnosti pristupanja zdravstvenoj njezi, a, to nigdje na svijetu, a ja već 20 godina radim u konfliktnim zodama, nigdje na svijetu se to ne može prihvatiti jer je to kršenje najtemeljnijih prava bilo kojeg ljudskog bića da ga se liječi kad mu je to njoj ili njemu potrebno. Znači postavlja se pitanje da li smo se mobilizirali oko pitanja da li e, e, materijali ulaze, radiološki, kemoterapija ili tako e, dalje u gazu ili je pacijentima dozvoljeno da napuste gazu i ode na zapadnu obalu u Izrael da ih se tamo liječi. To je nešto što se svih nas tiče jer to ima suprotan učinak na gazu jer ljudi su sve očajni, a ne manje očajni E, e, e, ne rješavaju se današnje brige, već se stvaraju brige za budućnost i to je ono što treba uzeti u obzir i to vrlo aktivno. Dakle, pitali ste o tome da li može doći do konflikta. Ja sam bio optimističan kad sam vam opisivao što se događa i raspoloženje koje vlada u Gazi. Desetine tisuće ljudi je pozdravilo do dolazak vlade i očekivanje je bilo optimistično, ali znate iz svojih vlastitih tog iskustva kada dolazi do očekivanja e, razočaranje može dovesti do teških posljedica to nije samo poruka za palestince palestinsko izaslanstvo je toga bilo svjesno e, zamjenik e, premijer mi je to, to rekao mi znamo da ljudi sada puno očekuju da poboljšamo situaciju ali to je tako svagdje ne možemo dozvoliti još jedno razočaranje u pojasu gaze jer ljudi su E, tjeskobni, pod stresom, traumatizirani zbog različitih e, konflikata, efekata blokade i svih problema koji tamo vladaju u smislu naselja kojem su izloženi već godina, godinama. pitali ste kako to izgleda u odnosima sa Izraelom. Naravno, imate pravo, pomirba između Palestine i Izraela je jedna dimenzija, a zatim postoji potreba da se ponovo stvori ono što je gospodin Goterez nazvao kad je posjetio regiju e, krajem koloza, rekao je vjerodostojno i politički proces je potreban. On je vrlo e, jasno rekao da je jedina paradigma e, rješenje za ove dvije zemlje, nema plana B. To su parametri koji bi trebali dovesti do rješenja a s druge strane postoji potencijal kada govorimo o high techu, dakle mladi ljudi su istinu vrlo marljivi, vrlo kreativni i imaju istina snadan poduzetnički duh i jedna od najšokantnijih statistika, a ja ne volim previše koristiti statistike, međutim jedna od najšokantnijih je da UNVRA milijun ljudi od 1,9 milijuna ljudi u pojasu gaze pruža pomoć u hrani. Bilo je to nekada 80 tisuća ljudi u godini 2000. Dakle, sa 80 tisuća ljudi koji primaju pomoć u obliku hrane od nas prije 17 godina do jednog milijuna. Zašto? Jer cijelo gospodarstvo je uništeno e, zbog e, okupacije, blokade, sukoba. E, dakle, to je stvarnost i mi to možemo uistinu mjeriti kroz našu pomoć u hrani. I mene u istinu povremeno sram, iako sam ponosan što možemo ljudima pomoći, ali me stid što moram stajati pred obiteljima i, i tu su očevi, često i majke, koje mi zahvaljuju na toj pomoći u hrani. A ti ljudi su nekada imali posao, imali vlastiti posao, izvozili u Europu, e, zapadnu obalu, Izrael i sami su sebe prehranjivali i sad me ljudi pitaju, jel mi stvaramo onda tu ovisnost? jer ti ljudi se žele vratiti na svoje vlastite poslove, žele imati dostojanstvo i sami donositi odluke. Dakle, tu postoji taj potencijal, ali e, s obzirom na postojeće uvjete, a to je već spomenuta, dakle ova blokada, okupacija, dakle teško ćemo to moći promijeniti. Dakle, pomirenje je jedan dio toga. Ali ti parametri okupacije su i dalje e, prisutni i političari diplomate i mnogi su rekli nakon posljednjeg sukoba 2014 su ljudi rekli ne smijemo dozvoliti dakle da se ponovno stvore uvjeti kakvi su bili prije ovog eh, konflikta, dakle da se opet vratimo na onu situaciju kad smo imali blokadu i okupaciju, a to je upravo ono što se dogodilo pri čemu bih htio reći i to uistinu govorim sa poniznošću i sa svim štovanjem. Predugo se razgovaralo o tome da li je netko za jednu ili za drugu stranu. Sad se trebamo pozabaviti s time u pitanju toga da li mi želimo postići mir, sigurnost, dostojanstvo za sve u toj regiji, uključujući i palestinske izbjeglice, ako želimo da uistinu dođe do napretka. A ti parametri E, koji smo imali do sada nam nisu nas doveli do rješenja koje nam je potrebno. Vi ste pitali za proces e, pomirenja, imali to i kakvu budućnost, dakle ti sociogospodarski uvjeti. E, a oni se baš neće poboljšati ako se zadrže postojeći parametri neće doći do ponovnog stvaranja jedne živog lokalnog gospodarstva do čega može doći u e, Gazi uz svoje postojanje dakle ovog sukoba blokade okupacije vidjeli smo kako se jedan sektor za drugim u e, gospodarstvu urušava veliki rast nezaposlenosti preko 40% ukupnog stanovništva, preko 65% mladih ljudi, preko 80% žena u Gazi su nezaposlene. Vi svi znate što bi to značilo za vaše zemlje da imate te postotke nezaposlenosti. I to uistinu nije nešto što si možemo uopće zamisliti, čime se može upravljati. to nije način na koji ljudi mogu dalje definirati svoju budućnost. Mislim da je to nešto što je vrlo važno. Da li će pomirba funkcionirati ili ne. Dakle, nekoliko vas je pitalo e, koga tu pomirujemo. A tu ću citirati, dakle, posebno koordinatora iz e, UN-a, dakle, visokog povjerenika. Tu je jasna poruka. Što se sada događa? Povrat legitimne vlade u gazu kako bi mogli uistinu svoj puni mandat e, odraditi, tako reći. To je ono što je uistinu važno. To nije stvaranje dakle, vlade nacionalnog jedinstva, već povrat e, palestinske vlasti u gazu. Ali mislim da svi želimo dakle, da se izmijeni ta paradigma. Čini se da tu postoji čitav niz pokušaja, u tom smislu bih je sve ohrabrio da to e, podrže Dakle, svi sada samo promatraju što se događa, komentiraju iz nekakve sigurne udaljenosti i onda hoće vidjeti da li će to funkcionirati ili ne. E, ako ne uspije, onda svi komentiraju o tome. A mislim da sad trebamo poduzeti određene politički rizik kako bi podržali ovu regiju i to je u svačijem interesu. Dakle, ja sam opisao koje su to ljudski, socioekonomski parametri koji postoje u Gazi ja vam govorim, ljudima govorim, vi imate vaš stav u pogledu Hamasa, ali uvjeti koji se sada stvaraju u Gazi e, su nešto što je povezano sa budućnošću i pitanjem sigurnosti. Nije to nešto što je vezano samo uz sadašnji trenutak. Dakle, u humanitarnom smislu moramo nadići te uvjete koji trenutno prevladavaju. Kad je glavni tajnik, gospodin Guterres, nedavno bio u posjeti, bio je u Gazi, jedna od škola i jedna od eh, majke je podigla bočicu vode ona je otvorila i dala svojoj kćeri tu bočicu vode jer ona razgovarala sa gospodinom Guterezom. A Ina znam da je zastala i rekla Prošlo je već jako puno vremena od kako sam ja pila vodu iz bočice. Jer u Gazi više uopće ne postoji sigurna voda. Sve je kontaminirano. E, i jednostavno to ljudi ne mogu trošiti i piti. Tako da ne možete pipu otvoriti negdje u pojasu gaze i piti tu vodu. Kanalizacija je nešto što bez kontrole ulazi dakle u Mediteransko more, odnosno zato što nemate jednostavno nikakvo pročišćavanje voda, to je čisto još jedno ekološko pitanje, katastrofa koju tamo imamo uz ovu ljudsku, dakle, a mi to svi skupa promatramo. Tako da ne možemo reći da nismo e, mi svjesni tih okolnosti i toga što se tamo događa. Tu je postavljeno nekoliko pitanja vezano uz e, doprinos s arapske strane kada govorimo o financiranju UNRWA. Mi smo dosta bili uspješni u tome, e, dakle pogotovo kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, e, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, dakle Saudijska Arabija je treći najveći donator nakon SAD-a i Europske unije, tako da mislim da je to uistinu jedan vrlo značajan znak. E, oni tradicionalno već podupiru taj proces oporavka, obnove, a i pomažu nam u renoviranju školi i to od Jordana do, Jordana do zapadne obale. Imamo podršku dakle Ujedinjenih Arabskih Emirata i Saudijske Arabije, pogotovo kada govorimo o sektorima e, zdravstva i obrazovanja, što je uistinu dobrodošlo. Nadalje, tu imamo to pitanje, već sam se pozavao, dakle, u tom vladom nacionalnog jedinstva, da li će Hamas biti dijelom te vlade ili ne. Dakle, bitno je da se oni vrate u gazu palestinci, ta palestinska vlada i dakle treba integrirati stranke, e, to je točno, ali ono što je bitno je da se palestinska vlada vrati mm, tamo. A gospodine predsjedavajući, vi ste postavili jedno važno pitanje vezano uz tu kritiku s kojom smo suočeni u pogledu toga što se poučava u našim školama, što se koristi u našoj školi, da li mi dostatno mm, dakle, osiguravamo našu školu protiv neke vrste zlouporabe i naše instalacije. Dakle, kako se mi time bavimo? 2014. tijekom sukoba u Gazi sedam naših škola je bilo pogođeno to od strane artiljerijske vatre iz Izraela. 44 ljudi je ubijeno i preko 200 ljudi mm, ranjeno. I mi smo zbrinjavali više od 300 tisuća raseljenih ljudi u to vrijeme. Istovremeno smo imali palestinske skupine koji su određena oružja e, smjestili u tri naše škole. Što se tada dogodilo? unra sama je saznala za to kroz e, našu inspekciju. Upravo zato što nas brine da može doći do zlouporabe tijekom sukoba, mi provodimo inspekciju i možete si zamisliti nije to baš da se ja sigurno vozim autom do škole i onda ja to pregledavam. To je usred ratnog sukoba. Mi poduzivamo vrlo ozbiljne korake i vršimo tu inspekciju. I kad saznamo da su određene skupine smjestili oružje u naše škole, dakle tu se ne radi o raketama, čisto o dijelovima oružja, određenim dijelovama, ali to je opet eh, povreda eh, neutralnosti naših škola E, ne samo da mi e, vijestimo te stranke, već ih mi javno osudimo. Dakle, nije tu bitno tko e, krši ta pravila. Dakle, ako se prekrši neutralnost naših objekata, mi to javno objavimo. I dakle, isto tako nedavno smo identificirali u školi da postoji dio tunela koji smo otkrili. Opet, mi smo bili ti koji su to saznali, mi smo informirali i mi smo ovdje Hamas jasno, e, rekli naglas i jasno da je to bio Hamas e, koji je to činio, dakle osudili javno Dakle, ako netko misli da mi tu nismo ozbiljni, ja vam trebam reći da mi imamo e, vrlo jedan čvrst okvir neutralnosti, e, dakle sustav UN-a unutar naše organizacije. Mi treniramo naše osoblje u tom smislu i kada e, su me pitali kolege što kažete kad očekujete od mene da budem neutralan, kad me palestinci to pitaju, ja im kažem uvijek sljedeće. A znate da sam ja švicarac i postoji tu u određenim krugovima E, dakle <laughs> to vjerovanje da mi proizvodimo neutralnost u nekakvim tajnim e, tvornicama ali nitko nije rođen neutralan ja sam e, rođen imam srce na mjestu gdje i vi imate kad sam ja suočen sa nepravdom znam što je nepravda međutim kad sam postao član i dijelom Ujedinjenih naroda, a ja sada radim za UNVRA, Dakle, ja imam tu odgovornost da ne smijem biti dijelom političkih kontroverzi, ne smijem biti dijelom jedne strane, i ja ne izlazim s nikakvim političkim izjavama. A to je uistinu veliki izazov u ovakvom jednom okruženju. I zato ja svaki puta kažem svojim političkim kolegama, ja ne očekujem da vi budete neutralni prema ovoj nepravdi s kojim ste vi suočeni tijekom vaše povijesti. Mislim da oni ne trebaju biti neutralni s obzirom na svoje osjećaje, s obzirom na tu okupaciju. Međutim, ako su dijelom rada UNVRE, Ujedinjenih naroda, način kako oni komuniciraju i kako koriste svoje Facebook stranice, sve to mora biti uistinu snažno, jako neutralno. I taj trening, ali i mjere koje mi poduzimamo kada dolazi do e, kršenja su uistinu vrlo ozbiljne. I još posljednja jedna statistika. Izvan UNVRE a i unutar agencije smo identificirali slučajeve gdje je došlo do navodno kršenja neutralnosti naših zaposlenika na Facebooku. I kad smo to sve zbrojili, to je bilo 0,5% od 30.000 tisuća ljudi koji rade za nas. To ne znači da sad to opet nije nikakav problem, ali uistinu ne možemo govoriti sada o jednom velikom problemu koji postoji unutar naših eh, zaposlenika. Dakle, mi smo vrlo ozbiljni, poduzimamo korake gdje je to nužno, jer znamo da su to ključni parametri koji stvaraju povjerenje kod svih strana, ali isto tako kod naših partnera. A mi vam to je najmanje što vam mi dugujemo kako bismo eh, mi osigurali da i dalje imate povjerenje u naše osiguranje i tijekom i budućih godina koje dolaze. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin Krenbol što ste došli. Uistinu mislim da je to bila jedna vrlo korisna razmjena u našem odboru za vanjsku politiku i u ime naših kolega, našeg odbora bih vam se želio zahvaliti na vašem e, sjajnom e, radu, dakle vas kao glavnog povjerenika i na svemu što ste učinili činiti za izbjeglice. Još jednom sve najbolje u vašem radu i vi znate da je Evropska unija vrlo važan partner. Dame i gospodo, evo čekamo ministra vanjskih poslova bivše Jugoslavenske republike Makedonije, gospodina Dimitrova. On je sletio u 11.05. On je na putu k nama, ali vjerojatno će biti negdje 20 do 12 kad on stigne. Pa predlažem da imamo pauzu od 15 minuta i najkasnije se vidimo 20 do 12 opet ovdje. Izvolite. Hvala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

neka druga Hvala No,

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, with a little delay. Dame i gospodo, uistinu nam je zadovoljstvo sada pozdraviti Nikolu Dimitrova, novog ministra vanjskih poslova bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Vi ste već nekoliko puta bili ovdje tijekom proteklih nekoliko tjedana, ne samo u Briselu, već u čitavom nizu drugih glavnih gradova. Europskoj unije, što pokazuje dakle, da ste vi jako proaktivni da radite za vašu zemlju u diplomatskom smislu. I sada bih odmah vama dao riječ. Čuo sam da ste imali određenih poteškoća pri vašem dolasku u Brisel, ali uspjeli ste još jedan puta. Pozdravljam vas u našem odboru za vanjske poslove i evo, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, dragi David, ako smijem. U stvari, način kako sam putovao je <laughs> bio kroz krv, suze i znoj. I to, dakle, uistinu pokazuje koliko je, dakle, put traje. Ja sam da, morao ići kroz Bugarsku, pa već i onda se naći s vama ovdje u ovom hramu europske demokracije. Pokušat ću biti kratak kako bi vam dao više vremena za vaša pitanja. I ovdje sam kako bih vam ispričao jednu dobru priču. To je priča određene žilavosti, otpornosti. Vi ste čuli dosta toga o mojoj zemlji, zemlji koja se nalazi u krizi, jer naravno imali smo zlouporabu službenih dužnosti i čitav niz slučajeva zlouporabe, a to smo mi uistinu uspjeli javnosti iznijeti i prikazati, dakle ona naša afera prisluškivanja, ali Pokazalo se dakle da smo mogli uistinu mobilizirati ljude i kroz određeni politički spektar, a i javnost kako bi došlo do promjene kroz izbore. I mi smo držali te izbore u prosincu. I mislim da je najveća prekretnica bila 27. travnja kad je jedna bijesna hulja ušla u naš parlament i onda se mogli vidjeti krva lica naših političara, nekih od njih, dakle koji su bili zastupnici u parlamentu, uključujući postojećeg e, premijera i trenutnog ministra obrane. I to je bilo rađanje jedne nove faze u našoj zemlji. Sada smo zreli i došla je do jedne odluke kroz tu krizu da se izgradi stvarna europska demokracija u našoj zemlji. I to je u stvari to ključno obećanje ove vlade. Htjeli bi imati slobodne medije, jer moramo imati informirane građane koji će onda biti kičma naše demokracije. Potrebni su nam sudovi i suci koji su nezavisni i gdje neće biti nikakvog političkog uplitanja. Želimo parlament koji je u istinu stanju funkcionirati i koji će provjeravati te ovlasti i moći izvršne vlasti. Što se tiče vanjske politike, Dakle, ovo je naše pitanje naših unutarnjih pitanja i mi smo tu surađivali e, usko sa komisijom u pogledu našeg plana 369, u pogledu reformi, uključili smo i civilno društvo e, pri e, radu na tom planu, ali i pri nadzoru njegove provedbe. Evo, sada smo prošli onih prvih tri mjeseca, sad sjedi daljnjih šest pa devet mjeseci, više od jedne petine svih koraka su već dovršene. E, jedna petina je upravo nešto na čemu dovršavamo s radom. Daljna petina. Odlučili smo da je vrijeme da se uistinu stvari poboljšaju, ubrzaju u našoj regiji postojale su određene nesigurnosti, a i dalje postoje, e, dakle mi na Balkanu smo suočeni s njima i vi ovdje, države članice, a to je i globalno primjenjivo. Htjeli bi učiniti uistinu sve što možemo kako bismo nekako ulovili taj vlak i imali jednu bolju budućnost. Dakle, dobili smo određeni dakle vjetar koji je puhao protiv nas tijekom ovih godina, a sad nam treba vjetar koji će nama dati zamah i ako nam i vi pomognete u tome mi ćemo moći bolje obaviti naš posao a kako je ova migracijska e, kriza uistinu pokazala da je Balkan integralni dio europske sigurnosti, ja sam ovdje kako bih vas uvjerio da je uistinu vrijedno ulagati u našu regiju. To je dobro za nas u toj regiji, ali to je dobro i za Europu. Glavni cilj je da se pridružimo Europskoj uniji, ali ne zbog samog pridruživanja, već zbog toga da Republika Makedonija istinu postane europskom demokracijom. Dakle, da Europu donesemo istinu zemlje. Želimo se pridružiti NATO-u i želimo imati dobre odnose s našim susjedima. Mi mislimo da je glavni zadatak vanjske politike da se riješe problemi da se otvore vrata, sagrade mostovi, da se ulaže u prijateljstvo. Mi mislimo da to ne možemo sami učiniti. Dakle, ako sama regija nije uspješna po sebi, dakle, želimo imati i susjede koji su uspješni. I čvrsto vjerujemo u to da svi naši susjedi su bitni za naš uspjeh. Evo, to je ovako jedna opća perspektiva u pogledu toga kako mi gledamo na neka regionalna pitanja. Nakon moje posjete u Briselu, odnosno nakon 12.6. Eh, nakon što sam po prvi puta posjetio Brisel, dva dana kasnije sam otišao u Atenu, jer to imamo, dakle, najbitnije nerazrešeno pitanje s našim prijateljima Grcima i od tada mi radimo na izgradnji povjerenja, uspostavljanju dobrih odnosa sa ministrom Kosijesom. On je uzvratio e, posjet, bio je u Skopju i bili smo opet e, u Unu. I tu se nije odnosilo samo dakle, na pitanje naše zemlje, nego i Bugarske i Albanije. I ono što smo mi prošli tjedan radili u Solunu, je taj pokušaj ulaganja u jednu pozitivnu viziju za tu regiju, da nađemo pitanja koja nas povezuju kako bi se mogli pozabaviti pitanjima koje nas razdvajaju na jedan lakši način. isto tako razmatram kako možemo postati u budućnosti europski saveznici. Jer ne postoji nikakva strateška alternativa za našu regiju nego da postanemo dijelom Europe. E, mi smo pružili ruku i prema Bugarskoj, zemlji koja je dobar susjed i dakle oni su sljedeći koji će predsjedavati Europskom unijom, dakle od 1. siječnja iduće godine i zahvaljujući političkoj volji i viziji jednog i drugog e, premijera, dakle Borisova i Zajeva, unutar dva mjeseca smo mogli iznaći jedan kompromis i to bez uključenja treće strane, bez pritisaka koje dolaze izvana, bez nekakvih posrednika. I uistinu nam je drago da taj sporazum u pogledu našeg prijateljstva je nešto što su pohvalili naši strateški partneri. Neki su čak rekli da bi to moglo poslužiti kao određena inspiracija cijeloj regiji. Bili smo i u Tirani. I imat ćemo zajedničku sjednicu dviju vlada po prvi puta, otkako su jedna i druga stekla nezavisnost. Ja sam pozvao i svog kolegu s Kosova, da nas on posjeti, jer malo je potrebno dok su oni tamo uspostavili vladu, a sad možemo krenuti dakle, u tom pozitivnom pravcu. Dakle, moramo malo ubrzati taj postupak. E, svjesni smo toga da Europa ima puno posla i da se suočava e, sa krizama jednom za drugom. Međutim, možda je i ovo jedna mogućnost, e, prilika. A mudri ljudi kažu nikada ne propuštaj dobru krizu, dakle uči iz vlastite krize i mi smo vidjeli koliko je važna vladavina prava i ta ravnoteža unutar vlasti i sloboda medija. Ali nadamo se da i Europa tu može naučiti određenu lekciju jer nekoliko godina je moja zemlja završila u jednoj čekaonici, a to nije nikakva pozitivna strategija kada govorimo o velikoj jednoj strategiji za cjelokupnu zapadno-balkansku regiju, moramo imati jednu opipljivu, realnu europsku perspektivu i vidljive, opipljive reforme. Mi, naravno, zemlju regiji snosimo najveći dio tog tereta, ali moramo moći vidjeti perspektivu. I tu nam je potrebno jedan otvoreni, pošteniji pristup. Pozdravljamo e, ove nedavne nove pokušaje prema regiji, dakle i posjet visoke predstavnice Frederike Mogherini, e, dakle i nedavni govor koji je gospodin Juncker održao o stanju Unije. Znamo da neke države članice su još uvijek ovako dosta skeptične Međutim, mi im namjeravamo dati dovoljno razloga kako bi ih mogli uvjeriti u to da u istinu je to nešto što trebaju učiniti i da je pametno ako postupe na taj način. Tu onda mi moramo i pružiti određene rezultate. I jučer ujutro dakle, smo imali sjednicu sa ključnim ministrima i s premijerom u pogledu naših reformi koje trebamo mi kod kuće obaviti i odlučili smo fokusirati se na nekoliko velikih rezultata. Dakle, prije svega se to odnosi na reformu e, pravosuđa, imamo jedan dobar plan puta u smislu, dakle, recimo kad govorimo o pribe izvješću, imamo stručnjake za vladavinu prava koje vodi e, Reinhard Pribe i oni su napisali izvješće, to je vjerojatno jedno od najboljih izvješća u pogledu konteksta i krize u našoj zemlji. Evo sad e, slijedi dalje izvješće i to ćemo iskoristiti kako bismo u zemlji mogli e, stvoriti jednu održivu demokraciju. Dakle, prvo reforma pravosuđa i reforma obještenih službi. To je sektor koji je u stvari bio u samoj srži problema. Kad govorimo o slobodi medije, već vidimo ostvareni napredak. Kada govorimo o zakonodavnom okviru i zakonima u zemlji, možemo reći da je tu situacija dosta u redu. Određeni problem je tu bilo, dakle, e, taj jaz koji je postao između provedbe i samih zakona. U nekim područjima pripremamo neke nove zakone, međutim tu imamo transparentne konzultacije sa svim dionicima, sa e, novinarima, sa svim koji sudjeluju u radu medija. Dakle, želimo da naša zemlja uistinu krene u dobrom pravcu. Ja sam siguran da sva važna tijela koja prate mjere slobodu medija kod nas kao što je Freedom House, Novinari bez granica i službena tijela kao što su komisija će uočiti da je došlo do značajnog napretka u Republici Makedoniji. Mi smo odlučili da su rasprave nešto što je zdravo, da morate ići razgovarati s novinarima koji nisu možda baš prijateljski nastrojeni, nećemo više novcem poreznih obveznika plaćati reklame za vladu. Jedno od izvješća komisije je procijenilo da do 60% tržišta medija je bilo financirano kroz vladu. Mi smo odlučili prestati s tim financiranjem i dozvoliti dakle, te snage tržištu da oni prorade. Tako da imate čitav niz činjenica, mišljenja, lažnih vijesti, svega toga sad imamo prisutno u našoj javnoj domeni. Ta nova faza zemlje koja je stvorena 27.4. se ne boji pregovora. I Budući da smo vratili naše zemlji nadu, najnovina istraživanja pokazuju da podrška u pogledu integracija u Europsku uniju je naraslo do 77%. Zemlja je sada optimističnija u pogledu svoje budućnosti. Oko 60% građana podržava politiku nove vlade nekim etničkim zajednicama je ta podrška još veća. Vratili smo nadu, a sad trebamo i isporučiti dati određene rezultate. Imamo iduće nedjelje važne lokalne izbore zajedno s nekim drugim važnim izborima u drugim europskim zemljama kao što je recimo Austrija. Austrija i dan ima parlamentarne izbore i ono što je tu ključno je da se postignu dobri rezultati da imamo jednu dobru e, komisiju kada govorimo o izborima. Ja nisam mogao tu puno pomoći u pogledu kampanje, ja sam jedan dan sudjelovao i uzeo sam si jedan dan slobodno u svoj privatni auto i posjećivao razne lokacije Činili smo sve što je trebalo. Dakle, stvari su sada složenije, međutim, to je demokracija. I evo posljednje, jer mogao bih vam govoriti više o tome kakvi su odnosi u regiji, o našim reformama, unutarnjim političkim reformama, ali ono što je uistinu važno je da se učini sljedeći korak i mislimo da sljedeće godine tu postoje određene prilike i mogućnosti, imamo institucije koje su vidjeli što se događa kad nema kontakta, nema perspektive za regiju. Imamo države članice koje su sada spremnije tu se uključiti. Želimo uistinu nekako krenuti iz početka kako bi se komisija tu isto mogla uključiti sa svojim preporukama. Ne želimo ući na taj način da nam Grčka postane neprijateljem. Želimo nekako razgovarati, uključiti se u taj proces da si postanemo još bliži i da u budućnosti postanemo u istinu prijatelji saveznici Grčke. Evo, to je način kako mi pristupamo tom problemu. Mislim da ću se ja sada ovdje zaustaviti. Molim vas, razmišljate o moje zemlji sada kao o zemlji koja je uistinu zemlja mogućnosti, a ne zemlja kriza. I to je vjerojatno mogućnost da pokažemo u Europi da ne samo da ona može zaustaviti negativnu dinamiku, nego da može pomoći u postizanju pozitivnih rezultata. I ako postoji jedna regija gdje uistinu Europa može doprinijeti, to je definitivno regija Zapadnog Balkana. Naša budućnost je s vama i uz vas i vrijeme je da sad to ubrzamo, vrijeme je da se vi sad više uključite u to. Hvala vam lijepa. Thank Hvala Nikoli Dimitrovu na uvodnoj izjavi. Ovaj sastanak se održava do 12.30. Dogovorili smo se produžiti ga do 12.45, to je maksimum. A već imam 13 kolega koji, bi se, koji su se javili za riječ, još su neki naznačili da bi htjeli govoriti. Ja bi doista htio biti fair. Svatko će dobiti jednu minutu. Vidjet ćemo hoćemo li, hoće li svi dobiti priliku za riječ. Izvjestitelj za ovu zemlju ima prvi riječ zastupnik Weigl. Hvala vam. Pozdravljam gospodina ministra, dobrodošli u odbor i u parlament. Mi smo se susreli već nekoliko puta i drago mi je da se sada nalazimo u ovom kontekstu, dakle koji se jako izmijenio. Donijeli ste dobre vijesti iz Makedonije. Drago mi je to vidjeti. I mogu to i sam potvrditi. Ja čitam svaki dan vaše novine. Doista je, e, se tamo udiše drugačija atmosfera. Osim onoga što ste već istaknuli, želim istaknuti važnost riječi pomirenje. Ona je jako važna za Makedoniju. Napravljeni su značajni koraci unaprijed e, uz ovu novu vladu i uključenje sviju, dakle, stranaka. Svi su preuzeli odgovornost u vlasti, to je jako važno. Pohvalio bih vaše prve korake na, mjesto, na ovoj dužnosti koju obnašate. Dali ste prioritet odnosima sa susjedima. Još bih vam ovo poručio možete računati na potporu Europskog parlamenta kada govorimo o važnim stvarima kao što su kada Makedonija može početi pregovore sa Europskom unijom. Mislim da je to ključno pitanje, mi ćemo vas podržati. Potom zastupnik Peterle, izvolite. Eh, Hvala vam. Dijelim vaše stajalište da je došlo vrijeme da napustite čekaonicu. Također se slažem sa važnošću ulaganja u regiju. I ova ideja ima stratešku važnost i djeluju institucije Evropske unije dijelaju svi koji su uključeni u ove procese. Moje pitanje je sljedeće. Što kanite poduzeti da biste ojačali unutarnje povjerenje? Što ste jači kod kuće više možete učiniti i vani? Možete li nam nešto reći o jezičnom pitanju, odnosno o novom zakonu o jeziku, jer smo dobili različite informacije o istome, pa bih tu htio više informacija i sretno u obnašanju dužnosti. Zastupnik Fleckenstein u ime kluba SID. Uh, Samo kratko. Moramo biti i samokritični. Koliko ste dugo u čekaonici? To možda ima veze sa poprilično neugodnom situacijom u vašoj zemlji. U prošlosti mi ćemo vas podržati koliko možemo. Podržat ćemo vas i u pregovorima sa Grčkom, kada je riječ o imenu. Ne smijemo samo gledati, moramo pomoći. Hvala vam. Zastupnica Sakorafa. Hvala vam. Gospodine ministre, nakon dugotrajne krize i nestabilnosti, evo, pozdravljam vas. Dakle, ponovit ću iz početka, kaže zastupnica, evo, prošli ste razdoblje nestabilnosti, u vašoj zemlji situacija se sada vraća normali. Ja bih ovdje dala jednu primjedbu, nemam baš puno vremena. Ali govori se o početku e, pregovora s Europskom unijom. Koliko ovi pregovori počnu, govorili ste o zamahu, dakle momentum, ali potrebno je da to postoji sa obje strane. u Grčkoj smo spremni podržati vas. Ali nakon što ispunite preduvjete, dakle pitanje imena je u to uključeno. I važno je da se to riješi ukoliko imate prave evropske ambicije, jer je zato potrebna jasna politička volja. To je dodatna vrijednost e, vaše e, vlade. Tu se razlikujete od prethodne, vidi se da je ovo vaš prioritet. Dakle, za otvaranje pregovora, za, počinjanje pregovora trebate ispuniti dakle, uvjete iz Kopenhagena, ali važno je da se zajamče dobri odnosi sa susjedima. Hvala vam. Molim vas da sadržite vremena, kaže predsjednik. Zastupnik Kukan u ime e, kluba EPP. Hvala vam. Dobrodošli, gospodine ministre. Lijepo vas je vidjeti. Osobno znam da vas e, jako poštuje i kod kuće i od strane oporbe. To vam je doista kompliment, ali to od vas traži veliku odgovornost. Mnogo se od vas očekuje. htio bih vas ohrabriti da nastavite sa ovakvim svojim radom. Spomenuli ste sva važna pitanja, neću sada se ponavljati. Ali, naglasio bih jednu stranu, jedno pitanje, dakle, održivi dijalog između stranaka na vlasti i oporbe je važan uvjet da bi zemlja išla naprijed i preduvjet za stabilan razvoj, dakle, situacija u budućnosti. Tko je spomenuo čekaonicu, moje pitanje se tiče druge čekaonice, to je članstvo u NATO. Što ćete učiniti? Sretno. Zastupnik Picula. <clears throat> Gospodine ministre, doista mi je drago što vas danas ovdje vidim. Opisali ste svoj put eh, od Skopja preko Bugarske, Austrije do Brisela ja se nadam da će makedonski put prije svega od sad pa u budućnosti biti možda nešto jednostavniji iako ne treba imati iluzije pogotovo nakon zadnjeg govora predsjednika junckera o stanju u uniji. E, doista bih vas želio pitati dvije stvari. E, spomenuli ste naravno da je europska unija strateški cilj e, nove vlade i vidim po aktivnostima da ste se usmjerili. kakvi su vaši odnosi sa predsjednikom države gospodinom Ivanovom s obzirom da je on nedavno na jednom skupu eh, gdje se eh, eh, govorilo o odnosima sa Kinom vrlo jasno kazao da Europska unija nije pokazala osobiti interes za ulaganja u samu Makedoniju i potrebni su i neki alternativni izvori sredstava i naravno potakao je raspravu o Kini. I moje drugo pitanje, da li očekujete i kako komentirate dosadašnji tijek kampanje za lokalne izbore, da li očekujete možda neke napetosti nakon samih izbora? Hvala. Hvala vam, zastupnik Van Balen. Dobrodošle. Sjećam se kada ste bili veleposlanik u Nizozemskoj. Imate dakle provinciju Luksemburg koja se nalazi u Belgiji. Nikad e, Belgija nije rekla da se država Luksemburg ne bi trebala zvati Luksemburg. Dobro da ste spremni na kompromise, da ste kontaktirali Bugarsku. To je važno. Treba vas podržati. Nadam se da će i Atena razumjeti da je potrebno doći do kompromisa. Još jednom sretno. Epitideos, zastupnika Epitideos, izvolite. Hvala vam. Dobrodošli gospodine ministre. Nema puno vremena pa ću biti kratak. Jedina susjedna zemlja čiji je teritorijalni integritet u pitanju je Grčka. I zato je važno riješiti ovo pitanje imena govorimo o kulturi, o civilizaciji, jer bi mogli ispasti da imate teritorijalne pretenzije prema Grčkoj. Zato su ovi pregovori odgođeni. To zasigurno ne pomaže vašu nadu da uđete u Europsku uniju ili NATO. Što biste li vi na mjestu Grčke dozvolili ono što se događa da je situacija obrnuta? Biste li dozvolili zemlji koja dakle djeluje u svom vlastitom interesu, biste li vi radili što i Grčka sada radi? Hvala, evo imamo pet javljanja iz EPP-a. Zastupnik Preda, hvala vam. Upravo ste kada kažete da zapadni E, Balkan da je ono područje gdje se može postići napredak, a prije svega je čestitam na ovom sporazumu sa Bugarskom, to je doista ključni korak. I jedno pitanje. Prije nekoliko e, tjedana ste govorili o referendumu o imenu, postoji li neki datum, neki kalendar, hoće li to stvarati neke napetosti, hoće li to biti malo previše za vas? Zastupnica Zovko, izvolite. Um, Hvala vam, gospodine ministre, na ovom spremnosti Makedonije da se pridruži Europskoj uniji. Ja sam hrvatska zastupnica i mogu vas podržati u tome, ali mogu vas e, upozoriti da bez pluralizma e, medija, da neće biti mjesta dijalogu, a to je potrebno da bi se smirila atmosfera. Doista bih eh, htjela apelirati na vas da budete očimbenik mira, da date bolji imidž Makedoniji, da ne bismo ovdje u odboru AFET razgovarali opet o ovim stvarima. ste primjer mirnodopskog eh, društva na tragu onoga što je predsjednik Trikovski radio. Hvala vam. Zastupnica Petir, izvolite. Poštovani gospodine ministre, pozdravljam vas u ime neformalne skupine prijatelji Makedonije i naravno još jednom e, ističem e, da u potpunosti podržavam integraciju Makedonije u Europsku uniju. Makedonija je dokazala više puta da može ispuniti kopenhaške kriterije i da može provesti potrebne reforme. Integracija Makedonije u Europsku uniju nakon svih pozitivnih preporuka Europske komisije za otvaranje pristupnih pregovora dobitna je kombinacija i za europsku uniju i za makedoniju i za e, cijelu regiju. makedonija je blokirana već više od e, desetljeća i smatram da je vrijeme da se makedoniju počne tretirati na pošten način da se uklone sve one prepreke koje stoje na europskom putu e, makedonije. nije tajna da grčka zbog pitanja imena blokira Makedoniju i vidjela sam da je nedavno ministar vanjskih poslova Grčke bio u e, posjetu, da ste razgovarali. Vi ste tom prilikom rekli da Grčka mora prepoznati novu stvarnost Makedonije, pa me zanima što ste točno pod tim mislili i da li očekujete da će Grčka promijeniti svoj stav oko imena. Hvala lijepo. Hvala vam, zastupnica Kanjete. Hvala vam. Dobrodošli. Gospodine ministre, pridružujem se kolegama koji su rekli da, da je ovom domu jasna važnost e, potrebe da se Zapadni Balkan priključi Evropskoj uniji. Evropska unija je izgrađena na kulturi kompromisa i suradnje i uključenosti Očekujemo da će upravo to vaša vlada uspjeti provesti u Makedoniji. Drago mi što sam čula da se postiže napredak na rješavanju pitanja imena, jer Europa je kontinent koji je označen dakle svojim amigracijama, ljudima koji su davali različita imena planinama, rijekama, jezerima i tako dalje. I kolegi Mekalisteru bih poručila da mi evo možemo im polagati pravo na Prusiju, jer u 16. stoljeću su tamo živjela baltička plemena, dakle, Prusi. Međutim, to nije način Eh, kako, na koje mi gledamo na našu povijest i na našu suradnju. Thank you and finally Mr. Hvala vam, zastupnik Kefalo Janis. Hvala vam. Mi pozdravljamo pokušaj gospodina ministra da se približi Evropskoj uniji, ali morate ispuniti kriterije iz Kopenhagena. Vidjeli smo da napuštate ratobornu politiku prijašnjih vlada i to je pozitivna promjena. Velimo da se bavite pitanjem imena, treba se razjasniti da tu nema teritorijalnih pretenzija koje se provlače kroz pitanje imena. Evo, slažem se sa onim što ste do rekli, ali ne slažem se da je riječ o bilateralnom pitanju. To je međunarodno pitanje. Tu, su, tu je UN pokušao posredovati. O tome je također donesen stav u NATO u 2008. Dakle, da se možete pridružiti čim se riješi pitanje imena. Mislim da sada obje strane pokazuju dobru volju i to je pozitivna stvar. Hvala vam. I vi imate 13 pitanja, imate 11 minuta, gospodine ministre. To je manje od minute po pitanju Hvala vam na porukama. Mislim da sve svemu zahvala sam na tome što prepoznajete ovaj zamah koji doživljavamo u cijeloj regiji. E, zajedno možemo sljedeće godine napraviti dvije dobre stvari. Ne znam jesam li jasno to i rekao, ali volio bih u ime cijele regije izraziti svoju zahvalnost parlamentu koji je sve glasni u pružanju podrške Zapadnom Balkanu za razliku od drugih evropskih institucija i vođa. Pomirenje i nacionalno jedinstvo, to je spomenuto nekoliko puta. Mi to jasno prepoznajemo. Uložili smo puno da bismo parlament učinili snažnim protagonistom na domaćoj sceni i želio bih vas uputiti na ono što smo postigli u prvih 34 dana u um, odboru za međunarodne odnose u našem parlamentu. Što se Bugarske tiče, premijer je to predstavio i kao presedan E, na crti je prvo otvoren u parlamentu, zatim je objavljen prije nego što je potpisan. E, napori su uloženi u, u korištenje jezika, to je također spomenuto, to je također nešto o čemu se razgovaralo u parlamentu, ne samo formalno, već i u komisijama. To nije lako, jer prije svega jedan je hendikep, lokalni, lokalni izbori su jedan hendikep, političke su tenzije e, više i teže je e, utriti put nacionalnom jedinstvu e, u tjednima koji prethode izborima. To je prvo. Drugo, kriza nije bila samo kriza morala, već također institucionalna kazna u kojoj nije bilo kazni. Pitanje odgovornosti je učinilo to nešto s čim se bilo teško e, suočiti neki ljudi koji su bili implicirani, koji su podvrnuti e, pravnim e, procedurama u pravnom sustavu zemlje su bili ti koji su se s tim teško suočili. Na duge staze nećemo uspjeti ako ne budemo li nekakav osnovni osjećaj zajedništva u velikim strateškim ciljevima, to je Europa, naši susjedi, NATO, gospodarstvo može imati različita razmišljanja o tome kako e, svim tim pitanjima pristupiti, ali moramo e, biti zajedno. Ja sam e, tokom prvog sastanka odbora u parlamentu spomenuo da bih vrlo e, rado vidio vijeće za e, vanjske poslove koje bi bilo povezano sa ministarstvom vanjskih poslova gdje bismo mogli razgovarati sa predstavnicama svim parlamentarnih strankama i predstavnicama civilnog društva i akademije o ovim teškim pitanjima jer će to meni pomoći u mojoj zadaći i ja zaista predstavljam e, državu i što je veći konsenzus o tome što treba učiniti lakše će biti poći u tom smjeru. Mislim da postoji šansa da se stvari proguraju u smjeru e, e, pomirenja. Ta će se šansa otvoriti jer imamo neka mjesta gdje će doći do drugoga kruga izbora za dva, tri tjedna, ali vas uvjeravam da postoji politička volja jer postoji jasna potreba za tim. Također, ovaj će, ova će vlada praviti e, greške ako ne bude snažne alternative u smislu političke konkurencije. Trebaju nam mediji, trebaju nam e, watchdog e, sa strane civilnog društva, ali nam treba i politička konkurencija, politička utakmica. To je zdravo. Ne znam koliko ćemo brzo moći krenuti tim smjerom jer ja vjerujem u amnestiju, mislim da to pomaže također e, opozicija se E, odlučila e, razvojiti deset parlamentarnih skupina, jedna stranka deset skupina e, da bi mogla zapravo se pružiti mogućnost odlaganja. dva mjeseca je trebalo parlamentu da otpusti bivšeg javnog tužitelja. To je jako dugo vrijeme, ali postići ćemo stvari. demokracija znači E, da je bolje dobro napraviti stvari nego brzo napraviti stvari. To je e, dio procesa pomirenja. Parlament i politički dijalog treba uzeti ozbiljno. Bilo je pitanje o NATO dvije, pri dva tjedna u ovome gradu u drugoj jednoj zgradi smo finalizirali akcijski plan za e, članstvo. Moja karijera je jako povezana sa nato Ja sam bio e, mladi zamjenik e, ministra kad smo u 2000. godine potpisali e, sporazume deset zemalja Europe, tri Baltičke zemlje, Slovenija, Rumunjska, Bukarska, Albanija, a tu je pisalo da Europa neće biti slobodna kad ne, dok ne bude e, ujedinjena. Mi smo počeli europski e, e, čarter za Jadran sa Hrvatskom i Albanijom i sljedeće godine kad budemo napunili 18 godina u tom procesu oporavka dobit ćemo vozačku dozvolu i E, projurit ćemo kroz e, gol. Puno toga treba napraviti, ali ono što moramo napraviti moramo e, odbaciti sve dodatne preduvjete iz Varšavskog samita, osim što imamo formula Bukurešta. Moramo se riješiti onoga što priječi slobodu medija i tako dalje. Mi smo doprinosila ISAF u Afganistanu, e, trebamo od toga imati i koristi i doći ćemo do toga. To je 71% imamo javne podrške o pridruživanju neto Predsjednik i kao predsjednička kampanja do sada imamo svoje neslaganja, e, kohabitiramo, da tako kažemo, to je naš odnos, ali istovremeno i uspjeli smo uspostaviti temelje na kojima i vlada u našoj e, e vanjskoj politici imamo e, podijeljene jurisdikcije. Dakle, dogovorili smo se da pokušamo stvoriti zajednička starišta na temelju toga kako vidimo nacionalne interese. I i u tom smjeru idemo zajedno s predsjednikom Mijoko, postoje neke očite razlike. Možda čak i zdravo imati te razlike. Što se kampanje tiče do sada, Uh, <clears throat> anketu nekim mjestima pokazuje da je utrka vrlo tjesna i u nekim mjestima je to u prilog koalicije, vladine koalicije. Postoje pokušaj da se koriste sve moguće vrste strahova i bojazni. strah i nada, kao što svi znamo, su dio velikog narativa globalnih političkih bitki. Zatim je došlo do toga da se pobudi strah od migranata i izbjeglica kao jedna priča koja će e, otkloniti fokus od nekih većih e, problema i pitanja. Imajte na umu da su to lokalni izbori, vrlo su važne osobnosti e, kandidata za gradonačelnike, potrebe, lokalne potrebe građana, ali ja e, e, to će ipak biti poruka za cijelu zemlju i na mnogo načina to je e, test legitimiteta novog smjera kojem ide zemlja. Ključ će biti u tome da se obrati pozornost na e, promatračku emisiju OECD-a. E, veselimo se njihovim rezultatima, ali što se tiče e, uravnotaženih medijskih izvještaja, kapaciteti izborne komisije, u tome svemu je Makedonija spremnija za izbore nego do sada. Ono što bismo mm, mi učinili sa Gr Grčkom, E, dobio sam pitanje što sam mislio da naši grčki prijatelji moraju prepoznati ovaj trenutak u kojem postoji nada, odnosno koje postoje šanse za regiju. E, afrička poslovica kaže ako uma, e, umanjite značaj svog susjeda, umanjite i svoj vlastiti značaj. Vrlo je teško, ako smo racionalni, kao što znamo od e, doba Winstona Čeča koji je rekao da e, Balkanski polotok proizvodi više povijesti nego što mi možemo progutati, parafraziram ga. Još jedna rečenica mog austrijskog prijatelja koji kaže kad ćete se vi na Balkanu početi e, e, prestati, naticati natjecati u tome koje ima slavniju e, prošlost, a naticati se u tome koje ima bolje standard života i bolju zdravstvenu zaštitu? to mi je rekao. Ja mislim da će biti na korist svih naših građana da radimo na postizanu razumijevanja i prijateljstva. Oni su pametni od nas političara jer što se tiče svakodnevnih kontakata, granica je cijelo vrijeme prepuna. Ja sam to vidio kad sam vozio e, u Solon. E, poslovni ljudi su pametni, ljudi su pametni, turisti su pametni i to je dobar osnov za izgradnju svega ostalog. Ja ne vjerujem da možemo riješiti e, nesuglasja ako jedna zemlja smatra da gubi. Grčka ne može biti uspješna i sretna ako nas slomi. Dakle, moramo pokušati promijeniti perspektive, e, perspektivu ovoga pitanja i moramo iznaći način e, da se obje zemlje osjećaju dobro i mislim da je to način na koji moramo krenuti naprijed. E, referendum. Mi, evropljani, smo imali dosta iskustava sa referendumima neke neka iskustva su baš nesretna kao što svi znamo. To je jedinstveno pitanje koje ulazi duboko u dušu nacije. Sada to prihvaćaju i glavne stranke. U, u, u biti e, ovo je potaknula potreba da se dosegne e, rješenje koje će nacije biti prihvatljivo. E, vraćamo se na nacionalno jedinstvo i e, pomirenje i tu diskusiju. Moramo naći temelj da se suočimo s ovim problemom, da prepoznamo tu stvarnost i da otvorimo svoje društvo. No, također ću o još opet, opet ću citirati Kennedy kad je govorio o pregovorima nemojte se nikad bojati pregovora ali nikad nemojte pregovarati zbog straha učinit ćemo sve što naše moći ako ne uspijemo nastavit ćemo ali ne smijemo e, se bojati pregovora jer smo zapravo počeli sa raspravom o tome koja je osnovna e, stvar koja se događa u Ateni, što ih najviše brine, zbog čega ih to najviše brine i sa naše strane ćemo pokušati objasniti o čemu mi najviše brinemo na našoj strani, što je za nas najvažniji segment i najvažnija implikacija ovoga pitanja. Dakle, e, e, prevoditelji su nas napustili. Uh, Hvala vam na pozornosti, pomognite nam da doživimo e, optimističnu 2018. za sve nas i za regiju. Thank Kolege, mi ćemo nastaviti naš sastanak u tri sata sa, srpskom premijerkom gospođo Brbađi, a onda ćemo nakon toga imati e, prošireni sastanak e, predsjedništva. Hvala.